Okay. U redu, dobro jutro. Dobrodošli na prvi sastanak odbora za ribarstvo ove sezone. Nadam se da ste uživali u svom ljetu. Veselimo se glasovanju prvi put. Kao što su moji kolege rekli, trebam 40 puta glasovati u odboru. Nikad toliko nisam glasovao već 15 godina e, gledam predsjedavajuće odbora kako naprave cirkus od glasovanja, sad je to moja uloga. Započnemo s prvim predmetom što je usvajanje dnevnog reda i ako nema, nemate prigovora predlažem da usvojimo dnevni red. Dnevni red se prihvaća, hvala vam. predlažem uh, prihvaćanje druge točke odobrenja zapisnika sa sjednice od 23. srpnja 2019. Ako nema prigovora, uh, taj zapisnik je usvojen. Nemam uh, priopćenja i sada možemo nastaviti s glasovanjem o proračunu. Treba će vam vaša kartica za glasanje. Nadam se da svi imaju to, to je, to je, ako svi imate to bi bilo super. Mislio sam da ću ja biti taj koji, koji neće imati karticu. Doista ste super u svom poslu, odlično. Na zadnjem sastanku 23. Eh, srpnja 2019. predstavio sam eh, prijedlog mišljenja o proračunu koji je poslan odboru za proračune. Ja kao predsjedavajući sam morao napraviti kao formalnost. I mišljenje je uključivalo naše političke prioritete i izmjene e, linja proračuna i trebali smo e, predložiti amandmane 62 smo napravili e, za proračun i 42 za linije proračuna. Možemo sada krenuti na glasanje. Prvo, krećemo s izmjenom proračuna, općeg proračuna. Prvo, 11.03.01. Glasovanje je otvoreno. Mhm. Daću vam vremena jer ovo naše prvo glasanje. Ne, u redu. Odlično, glasanje je zatvoreno. Prvi put vidim ove brojeve. Da, prihvaćeno. Onda je 11.1.2.1. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Prihvaćeno? Da. Sljedeće. 11.1.1. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Prihvaćeno. 11.1.3. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Prihvaćeno. 11.6.62.1. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Prihvaćeno. 11.664. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Nije prihvaćeno, odnosno odbijeno. 11.663.1. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno.

Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 11.6.77.22. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 11.6.77.23. Glasovanje otvoreno. Sada je zatvoreno. Odbijeno. 11.6.77.24. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 11.6.77.20. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Hvala vam, to je bilo veoma uzbudljivo. Ili ne baš. U redu. Sada idemo na amandmane mišljenja. Trebam naglasiti da je gospodin Korbet rekao, a to je i potvrdilo tajništvo, da amandman 57 je kompatibilan sa amandmanima 53 i 50, ispričan s 54. Tada ćemo imati izmjenu na, na popisu za glasovanje. Ako možemo nastaviti sa amandmanom 1, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, još malo vremena, glasovanje je otvoreno, Okay. Uh... Giljera, mislim da imate jednog člana više koji glasuje. Možete li potvrditi svoje članove koji glasaju? U redu. Gospodin Zero, eh, jedan od zamjenika glasuje, a ne bi trebao. 25 članova je glasalo. Odbijeno. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 5. Ispričavam se. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se. Otvorili smo, zatvorili glasovanje. Odbijeno. Gdje smo sada? Amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 13. Ispričavam se. Amandman 14. Tako je, amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 16. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 17. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 24. Glasovanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Amandman 27. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 28. 8. 28, tako je. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 29, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 31, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 32. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. To, to be, to be, it's in writing? Okay, so, we have, so you have the, uh, uh, Imate li amandmane na svojim listama? Glasovanje otvoreno. Odlomak 6a. Kaže mi da treba biti na vašem popisu za glasanje pred kraj. U redu, gospođa Gira. Glasanje je otvoreno. Glasovanje je sada zatvoreno. Usvojeno. Amandman 36. Glasovanje je otvoreno. 36. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 37 je dodatak. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 43, amandman 43. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 42. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 44. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 45. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 46. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 47. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 48. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 50. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 52. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 53. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Pedeset sedam. Glasovanje otvoreno. Najavio sam to u početku. Amandman 57, glasovanje otvoreno i sada je zatvoreno, usvojeno. Amandman 58, glasovanje otvoreno, zatvoreno, odbijeno. Amandman 59, glasovanje otvoreno, zatvoreno, odbijeno. Amandman 60, glasovanje otvoreno, Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 61. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 62. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. I posljednje glasanje o nacrtu mišljenja. Glasovanje otvoreno. i sada je zatvoreno. Usvojeno 25 prema 0 i jedna osoba suzdržana. Puno vam hvala. Možete sada sklopiti. Now, where, where's the commission? Uh, Thank you. We'll, move to the next item. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka broj 6. Jednostrana zapljena skuše Islanda i Grenlanda. Evo, doznao sam da je da su početkom srpnja vlade Islanda i Grenlanda odlučile da će povećati količine izlovljene skuše, odnosno povećati kvote koje su bile prethodno dogovorene, a to se naravno odnosi na pitanje održivosti i na dobit koju ostvaruju ribarstvene flote Europske unije i drugih zemalja. Ovdje je Fabricio Donatella iz e, Europske komisije koji je glavni savjetnik e, za e, pitanja sporazuma o ribarstvu u Sjevernim morima u okviru Diđimare. On će nam dati prikaz stanja savjetovanja između priobalnih zemalja o izlovu skušeri na sjeveroistočnom Atlantiku. Ja sam bio član ovog odbora pet godina, ali još prije toga smo isto tako razgovarali o skuši, iako su možda količine bile nešto manje. No, ovi ratovi zbog skuše, koji se nadam da će se uskoro završiti između Europske unije i drugih zemalja, nas još uvijek progone. Gospodin Donatella. Yeah, Mr. first. You have the floor. Imate riječ. Hvala. Dobar dan svima. Želim zahvaliti predsjedniku odbora što nam je omogućio da vam se obratimo s informacijama o tome što se događa u vezi sa skušom i odnosima između Norveške i Islanda, Farskih otoka, Grenlanda i Ruske federacije te da vam pružimo najnovije informacije i vijesti o raspravama sa tim priobalnim zemljama i zemljama koje se bave ribarstvom na tom području o upravljanju stokova skuše, stokovima skuše. Već smo se bavili pitanjima skuše u novije vrijeme, kao što je i predsjednik sam rekao. Svjedočimo o raznim, recimo to tako, inicijativama koje poduzimaju brojne zemlje koje uvode kvote jednostrano. I prije nego što krenemo sa raspravom, htio bih ipak iznijeti neke pozadinske informacije o tome. Na početku želim reći da je pitanje skuše pitanje koje se provlači kroz niza pregovora i rasprava već odavno, ali započet ću sa najnovim vijestima i događajima jer su oni potrebni kako biste u potpunosti shvatili situaciju. 2014. godine održani su dugotrajni pregovori između priobalnih zemalja, a tu govorimo o onim zemljama koje imaju pristup ribi, naročito stoga što eh, je ta riba prisutna u njihovim vodama i te priobalne zemlje uključuju Island i kasnije Grenland i one su se pokušale dogovoriti o tome kako podijeliti stokove i kako uvesti sustav kvota. Evo, kada bi to trebao usporediti s nečim, e, rekao bih da e, se nastoji uvesti stabilnost e, kao i u pelagijskim stokama, no, stokovima. No, samo Norveška i Europska unija i Farski otoci su uveli sporazum o podjeli kvota, a druge zemlje, to su to vrijeme bili Island, Grenland i Rusija, nisu bile smatrane priobalnim zemljama zato jer je Rusija bila samo prisutna u e, međunarodnim vodama, Grenland je postao priobalnom državom te kasnije ali tri glavne priobalne e, zemlje su ostvarile prostora u sporazumu za ostale zemlje i pregovori su se e, e, produljili određeno vrijeme. To je bilo dogovoreno 2014. godine i zatim je sporazum produljen na razdoblje do 2018. i zatim nakon do 2020. i s mogućnošću da se produlji još jednu godinu. To je važno jer to stavlja naglasak na stabilnost koju nastojimo uvesti u upravljanju stokovima sukladno ciljevima najvećeg održivog prinosa. Island i kasnije Grenland, nažalost, nisu se priključili sporazumu iz niza razloga. Mi nismo uspjeli uvažiti njihove zahtjeva. Osim toga, njihovi zahtjevi nisu bili u potpunosti jasni, niti su to postali E, tek do nedavno, tako da nisu bili obuhvaćeni sporazumom. Njihove kvote su bile jednostrane kvote i one su ostale dosta stabilne do ove godine. Dakle, svake godine od 2014. godine Island je proglašavao vlastite kvote van sporazuma između tri priobalne države i taj udio je iznosio 16,5%, dakle od 2014. do 2019. barem u prvom dijelu 2019. godine postojala je, recimo to tako, stabilnost u proglašavanju kvota od strane Islanda, no to se nedavno promijenilo u srpnju. Iako su postale tri priobalne države, Farski e, otoci su odlučili ne mijenjati e, kvote do kraja godine, a Island je donio suprotnu odluku. Dakle, to je bila predviđena stabilnost za 2019. godinu i e, zapravo smo imali prema prognozama nepromijenjenu sliku, no unatoč tome Island je povećao svoju kvotu na 21,5%. Njihova odluka se nije temeljila više na odlukama drugih priobalnih država kada je e, riječ e, o sporazumu, nego su odredili kvotu na temelju procjene ulova. Sada neću ulaziti u e, detalje, ali činjenica je da je Island, iako nije bio dijelom sporazuma, je uvažavao odluke tri priobalne države o uvođenju kvota prvi puta je 2019. godine donio odluku o unilateralnoj jednostranoj kvoti i to na temelju drugih kriterija. Tako da sada, iako je kvota povećana na 21,5%, odnosno na prethodnih 16,5%, ta e, se odluka uopće ne temelji ni na kakvim znanstvenim dokazima. Evo, to je sadašnja situacija. Naravno, e, situacija je nešto drugčija u vezi s Grenlandom e, zbog e, povećanja, a i zbog toga što Grenland ipak poštuje kvote koje određuju priobalne države kada određuje svoju vlastitu jednostranu kvotu. No, ipak to treba uzeti u obzir. Grenland je iznenadio, međutim sve e, priobalne države povećanjem vlastite kvote kao i Island. I e, sada se suočavamo sa istom odlukom e, Ruske federacije koja nije priobalna država, ali se bavi ribarstvom skuše u međunarodnim vodama i tu je primijenjena slična odluka, tako da smo u tri tjedna dobili tri odluke triju različitih država o povećanju svojih jednostranih skuota skuše, što je dovelo do nestabilnosti u upravljanju stokovima i što je još važnije, kao što ste rekli u uvodnoj riječi, to je dovelo do situacije u kojoj E, je ugroženo postizanje cilja najvišeg održivog prinosa. Dakle, prelov zbog ovih e, odluka je e, uvećan za više od 25%. I to je element koji sada jasno želim iznijeti pred ovim odborom, evo samo da sažmem. Dakle, nalazimo se u situaciji u kojoj nas je ova odluka iznenadila. Odluka je donesena u suprotnosti sa odlukama tri priobalne države da očuvaju stabilnost za 2019. godinu na temelju e, savjeta znanstvenika do 2020. godine i sada se e, nalazimo u situaciji gdje imamo povećanje kvota što će dovesti do prelova, naročito prelova skuše. Evo, gospodine predsjedniče, ako e, želite da prekinemo, mislim da ulazimo u detalje, možemo započeti raspravu ili ja mogu dati sada vama dodatne informacije. Pa mislim da bi odbor htio čuti što komisija namjerava poduzeti. Da, hvala. Što smo učinili? Brzo smo reagirali Obratili smo se našim delegacijama i usko surađujemo sa Farskim otocima i Norveškom kako bismo uložili službeni prigovor na odluku Islanda i Grenlanda o uvođenju jednostranih kvota i sada razmatramo daljnje korake koje ćemo poduzeti prema Rusiji, budući da se ovdje ne radi o priobalnoj državi. poslali smo vrlo snažnu reakciju u ime dvije priobalne države, dakle tri priobalne države koje su potpisale sporazume, odlučile su uh, poslati e, jasnu i čvrstu poruku u Islandu i Grenlandu. To možda zvuči malo birokratski, da to tako kažem, ali govorimo o sustavu koji ne predviđa nekakvu organizaciju unutar koje djelujemo. Dakle, tri priobalne države su poslale vrlo snažne reakcije u kojima je bilo jasno da je ovo neprihvatljivo. Zatim, drugo, e, na razini komisije, dakle Europske unije, razmatramo sve alate koji su nam na raspolaganju u okviru ZRPA ili e, temeljem drugih pravnih osnova kako bismo ustanovili što možemo jednostrano poduzeti. A kada kažem jednostrano, Nadam se naravno da će to biti u suradnji sa ostalim periobalnim državama, ali u svakom slučaju razmatramo što Europska unija može poduzeti u smislu akcija protiv Islanda. Jedan od tih alata je upotrebljen u prošlosti i oni koji su ovdje u odboru upoznati sa situacijom vrlo dobro znaju da smo 2013. i tu ću to jasno e, e, i oprezno formulirati, Dakle, imali smo e, sličnu situaciju ako je bilo nešto većih razlika sa ferskim otocima. Evo, to je e, sada situacija u kojoj se nalazimo. Imamo niz instrumenata koji nam mogu omogućiti da malo čvršće djelujemo nego same preobalne države. I Treći element jest kanal komunikacije sa e, Islandom e, i sa drugim priobalnim državama koji se neće prekidati. Imaćemo dalje konzultacije e, kao pripremu za sporazum za 2020. godinu i sve priobalne države su pozvane kako bismo unutar toga okvira razriješili ovo pitanje za 2020. godinu. Evo tu imamo različite elemente, neke od njih možemo smatrati tehničke prirode ili pravne prirode, ali budući da je situacija vrlo složena i budući da naravno e, djelujemo u e, kontekstu također i e, sporazuma o gospodarskom prostoru i sa e, Islandom. E, dakle, razmatramo mogućnosti poduzimanja koraka, dakle to ne znači odmah sankcije, ali naravno nastojimo jasno e, naglasiti da je to nama neprihvatljivo. U redu. Zamolit ću predsjednika Grenlanda da uzme riječ za trenutak, ali mogu li dati dvije napomene? Dakle, kada kažete da komisija razmatra alate, mislite li sankcije? I drugo, zašto nemamo sporazum sa Islandom i sa Grenlandom? Da. Kada pogledamo korake koji su nam eh, na raspolaganju, a tu se pozivam na jednu uredbu kojom smo se poslužili u prošlosti, to bi moglo do kraja procesa dovesti do sankcija, ali to je krajnje rješenje ako u međuvremenu ne iznađemo drukčija rješenja za ovaj problem. Dakle, ne bismo odmah razmatrali uvođenje sankcija kao jedini element. Ovo je dio procesa i kao što sam rekao, sama uredba predviđa da ako ne uspijemo iznaći rješenje i ako na kraju procesa ne budemo smatrali da postoje drugo mogućnosti, recimo e, tu možemo onda razmotriti i usvajanje sankcija. Drugo pitanje se odnosilo na sporazume sa Islandom i Grenlandom. Postoje sporazum sa e, Islandom i taj je e, suspendiran. E, govorimo o sporazumu o ribarstvu sa Islandom koji nije bio na snazi 2000, e, do 2018. godine. On je suspendiran i nema e, interesa za oživljavanje tog sporazuma. To je bio sporazum o pristupu, a ne o izmjenama kvota kao što imamo recimo u tom smislu sporazum sa Norveškom. Dakle, rekao bih da je to jednostavni sporazum po navodnicima, ali dvije strane su svojedobno zaključile da nema interesa za nastavak primjene sporazuma, tako da taj sporazum još uvijek postoji, ali on je suspendiran. Također imamo i e, sporazum s Grenlandom o održivom ribarstvu to je nešto drugačiji sporazum, ima drugčiji obuhvat od e, ovih već e, spomenutih sporazuma sa priobalnim državama i on je vrlo poseban. On se također bavi mogućnostima e, izlova vrsta koje nisu povezane sa pelagijskim stokovima i to nam naravno pomaže u pregovorima sa Islandom koji mogu biti trajni, ali ne konkretno o pitanju skuše koje treba riješiti na drugčiji način. Evo i samo da dopunim sa sljedećim. Razgovaramo također i o upravljanju pelagijskim stokovima u kontekstu mm, komisije za ribarstvo na Sjevernom Atlantiku, ali komisija nema mandat za poduzimanje mjera kada je riječ o upravljanju stokovima skuše. To je jedan forum, jedna platforma gdje razgovaramo o kontekstu priobalnih e, država, ali to nije organizacija koja ima ovlasti poduzimati određene mjere u odnosu na stokove koje nisu e, podložni odlukama o upravljanju. Dakle, imamo mogućnost tu e, raznih oblika suradnje i naravno kao što sam rekao ne prekidamo nikad kanale komunikacije sa tim navedenim partnerima i tim zemljama. U redu. Zamolili smo i islamskog veleposlanika da e, pošalje predstavnika na sastanak odbora. Islamsko predstavništvo, međutim, je odbilo taj poziv, ali proslijedilo je dopis svim članovima odbora o kojima se objašnjava njihovo stajalište i ja sam se sastao s njima jučer i ja e, mogu vas izvijestiti kasnije o našem razgovoru. Bili smo pozvali također i predstavnike Grenlanda da nam se pridruže i tu je gospodin Kleist e, iz predstavništva. Evo, gospodine Kleist, ja ću vas zamoliti da objasnite kontekst. Znam da je početkom srpnja komisija čula da je Grenland odlučio povećati svoju kotu za e, skušu sa 59 na 70 tisuća tona. Dakle, to je povećanje 11% e, e, ukupnog dopustivog ulova. I to je zapravo bio grom iz vedra neba. Evo, siguran sam da će odbor vrlo rado e, čuti vaše argumente i dobrodošli. Thank you, Chair. Hvala predsjedatelju. Prije svega želim zahvaliti Odboru za ribarstvo Europskog parlamenta što je e, pozvalo Grenland na ovaj sastanak vezano za šestu točku dnevnog reda gdje je riječ o skuši. Dakle, prioritet Grenlanda je da bude odgovorina priobalna država što smo dokazali našim sudjelovanjem u konzultacijama sjevernoatlantskih država. Mi smatramo e, da su konzultacije među priobalnim državama kada je riječ o pelagijskim vrstama preduvjet e, za održivost pelagijskih vrsta temeljem znanstvenih i objektivnih e, savjeta. I zato smatramo da je šesta točka dnevnog reda dakle unilateralni izlov skuše od strane Grenlanda i Islanda obmanjujući i zapravo ne odražava pristup Grenlanda aktivnom sudjelovanju u konzultacijama priobalnih država i trebala iz, iz perspektive Grenlanda trebalo je ovu točku dnevnog, dnevnog reda nazvati i iskoristiti objektivnije i konstruktivnije riječi. E, treba reći da mi na Grenlandu kao i uvijek smo spremni na dijalog kada je riječ o ovoj temi i zahvaljujemo predsjedniku što nam je dao priliku da iznesemo svoju perspektivu vezano za ovu problematiku. E, Grenland je postao priznata priobalna država u e, jesen 2016. godine kada je riječ o skuši. Ali e, Grenland je e, bio promatrač konzultacija priobalnih država još 2014. godine kada su Evropska unija, Norveška i Farski otoci, kada su, se, kada su sklopili sporazum o skuši 2013. godine, a zatim i 2018. godine. U jesen 2018. godine potpisnice sporazuma o skuši odlučile su proširiti sporazum od 2014. godine. A to se dogodilo tako da, Gren, da Grenland nije bio uključen u to, baš kao ni Island. Iz perspektive Grenlanda to je bila propuštena prilika. Propuštena prilika da se sklopi sporazum koji će uključiti sve priobalne države. Stoga Grenland danas nije zemlja potpisnica sporazuma o skuši i kao priobalna država ima pravo odrediti vlastite kvote. 5. srpnja Grenland je odlučio povisiti kvote za skušu sa 59.729 tona na 70.411 tona. To je povećanje kvote u odnosu na 2014. godinu. Pozadina ove odluke e, je su savjeti, revidirani e, znanstveni savjeti IKASA za skušu iz 2019. godine, koja je povećana sa 300.311 tona na 770.358 tona. E, dakle, Grenland je zapravo samo prilagodio svoju skušu, svoje kvote za skušu u skladu sa znanstvenim savjetima vezanim za izlov skuša. No, želim reći da je za Grenland jedan od prioriteta da se uključi u formalni sporazum o skuši koji će uključiti sve priobalne države i na taj način bi se održala dugoročna u dugoročno upravljanje stokovima s koše. Grenland i Evropska unija imaju jako dugu povijest suradnje kada je riječ o ribarstvu. Mi na Grenlandu smatramo da je u svačijem interesu da se održi konstruktivna suradnja između dvije strane. Baš kao što smo to imali vezano za druge vrste i kao što je to slučaj u okviru organizacije za održivo upravljanje ribarskim, e, ribolovnim resursima. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste nam dali priliku da iznesemo svoje mišljenje. Ponavljam još jedan put da Grenland ostaje otvoren za dijalog kada je riječ o održivom upravljanju stokovima skuše. Hvala lijepo, gospodin Mijamon. Hvala lijepo, predsjedniče. Jako sam zahvalan Europskoj komisiji na informacijama koje smo dobili. Također i zahvaljujem informacijama koje smo dobili od predstavnika Grenlanda koji je bio ljubazan da, da, da nam se danas pridruži i danas obavijesti o stajalištima svoje države. E, sa stajališta, odnosno i stajališta Europske unije i parlamente, mi moramo govoriti, biti protiv jednostrane odluke o povećanju kvota. Željeli bismo da se upravljanje ovim stokovima uspostavi na održiv način. Mi smo naravno za dijalog. Dijalog u okviru konvencije za sjeverno-istočni Atlantik i ribarstvo. Ja se nadam da će nas Europska komisija obavijestiti o mjerama koje će usvojiti s obzirom na unilateralne odluke koje je donio Grenland pa i Island. S obzirom na ono što smo čuli od eh, predstavnika Europske komisije, ako sam ga dobro shvatio, tu je bilo riječ o prekomjernom izlovu, ali kada sam saslušao predstavnika Grenlanda, onda mi se učinilo da je situacija ponešto drugčija. S obzirom na informacije kojima ja raspolažem, ja mislim da bi se e, da, je e, trebalo e, promijeniti prognoze koje su bile donesene u lipnju. Dakle, čini se da se izlov povećao. I upravo zbog toga bi te prognoze iz listopada prošle godine trebalo izmijeniti. Ja govorim o stanju u kojem se stokovi skuše nalaze općenito i mislim da bi te informacije i te podatke trebalo izmijeniti. Ako se ti podaci izmijene, onda će, se, onda će to imati utjecaja i na raspodjelu kvota. Kada je riječ o skuši, Evropska unija ima osam dana na raspolaganju za ovu godinu. Da ali sada govorim isključivo o europskom evropskom ribarstvu Dakle, tu je došlo do pogreške. Do pogreške u ovoj studiji, jer se čini da je e, stanje u kojoj se nalazi skuše bolje nego što se smatralo. A s druge strane, Europska komisija je govorila o prekomjernom izlovu, pa možda mi nešto tu nije jasno. Jer ovo povećanje stokova skuše nije u skladu sa prekomjernim izlovom o kojem je govorila komisija. Uh, Gospodin Alister, hvala lijepo. Ja ću se složiti sa ovime što smo čuli od Dikasovih preporuka. Želio bih dvije stvari reći vezano za te pregovore pregovore za koje se nadam da će biti uspješni i da ćemo doći do sporazuma sa našim partnerima i prijateljima. Dvije stvari. Prije svega, nesrazmjer između onoga što čini Island, sada ne govorim o Grenlandu, e, nisam sretan, nisam zadovoljan time što radi Island i volio bih dobiti i pojašnjenja od njih zbog čega love toliko puno u međunarodnim vodama, a tako malo u vlastitim vodama. E, kada govorimo i o Dakle, to je jako važno kada govorimo o e, ribolovnim područjima i moramo vidjeti što rade druge države e, kada love, dakle što rade zapravo u međunarodnim vodama, a što rade u svojim vodama. Ja mislim da Island u tom, u tom smislu ide predaleko i mislim da su doista nužni pregovori. Kad bi svaka priobalna država postupala kao Island, mislim da bismo bili u velikim problemima. A što se tiče prekomjernog izlova, ja ne bih tu toliko govorio o skuši kao velikom problemu kada je riječ o prekomjernom izlovu. Ono što me više brine jest održivost industrije. Kada pogledate cijene ribe koje se prodaje, postavlja se pitanje je li naša industrija uopće rentabilna. Dakle, posljednja stvar koju želimo jest da imamo utrku u izlovu skuše samo zato što se prodaje po nižoj cijeni. Ja mislim da je to dio rasprave koji, dio one rasprave koji moramo provesti, a, to jest e, jedna od tema u raspravi koje, se trebamo dotaći sa, sa Islandom i Grenlandom. Straten. Ja, dank u voorzitter. Hvala lijepo, predsjedniče. O ovome govorimo već godinama, ali hvala vam što ste to stavili na dnevni red. Danas nam Island ovdje nedostaje, ali mi je zato drago što mogu vidjeti da je predstavnik Grenlanda s nama. Vidimo da postoje različiti pristupi. Komisija govori o 25% prekomjernog izlova. Grenland kaže da to nije u skladu sa podacima ICES-a. Dakle, radi se o različitim stajalištima. Dakle, morat ćemo se pozabaviti znanstvenim podacima i znanstvenim savjetom, ali u svakom slučaju komisija govori o prekomjernom izlovu. Dakle, radi se o stajalištima koje su veoma različite. Evo, unutar pet minuta čuli smo kontradiktorne informacije. Dakle, predsjedniče, ono što meni nedostaje u komisijnim riječima jest jasan stav vezan za Rusiju. Dakle, mi govorimo o Grenlandu i Islandu, ali Rusiju potpuno zanemarujemo. Gotovo ništa nije rečeno o Rusiji Znamo i koji su ključni politički problemi sa Rusijom, ali doista imamo jako puno problema i sa ribarstvom kada je riječ o Rusiji. I volio bih dobiti malo više detalja, malo više pojedinosti o tome kako ćemo se postaviti vizavi Rusije. Hvala. Gospođa Pubeo. Mrs. Jon. Hvala lijepo predsjedniče. Nisam razumjela svoje ime, eto zato nisam reagirala. Zahvaljujem Europskoj komisiji. Sad sam nakon svih ovih godina doista sam trebao naučiti. Dakle, zahvaljujem Europskoj komisiji, i zahvaljujem također predstavniku Grenlanda koji je bio toliko ljubazan da nam se pridruži na današnjem sastanku. Ja mislim eh, da ono što čine je u skladu sa njihovim riječima. Naime, oni su spremni eh, podržati dijalog eh, i suradnju. No dvije stvari želim reći koje su svi danas primijetili. Dakle, prije svega, željeli bismo čuti od komisije zašto u proširenju sporazuma, dakle tog tripatitnog sporazuma, nazovimo to tako, za 2014. godinu, zašto u tom sporazumu Grenland nije uključen? Iako je njihovo stajalište sastavni dio tog sporazuma. Drugo, iznenadila me, jako me iznenadila a, razlika, odnosno nesrazmjere između onoga što smo čuli od komisije Grenlanda. Naime, znanstveni savjeti i znanstvene izvješća bi trebala biti ista. Dakle, po onome što sam ja čula i brojke i prijedlozi potpuno su različiti. Jedni se temelje na znanstveni... Dakle, ako, ako znanstveni savjeti Dakle, temeljem istih znanstvenih savjeta, jedni smatraju da se kvote ne bi trebale povećati, a drugi smatraju da bi se trebale povećati. Odnosno, jedni unilateralno povećavaju, a drugi govore o prekomjernom izlovo. Dakle, o kakvom mi ovdje izvješću govorimo i zašto je ovdje toliki nesrazmjer? Eto, to je moje pitanje koje upućujem Europskoj komisiji. A kada govorimo o Europi i o lokalnim uvjetima. Naime, baskijska flota, izlov skuše, nazovite to kako god želite. Dakle, govorimo o znanstvenim izvješćima i govorimo o padu od 42% 2019. godine u odnosu na 2018. godinu. Dakle, zapravo je ovo potpuni kaos, izbrka. I voljela bih da nam Europska komisija kaže koji je temelj ovih savjeta i koji je temelj odluka koje je donijela i koje je usvojila e, kada je e, sastavila svoje prijedloge za ribarstvo. Jer ovdje smo čuli o, o, o prekomjernom izlovu, o rizičnom e, izlovu, međutim, znanstveni savjeti i znanstveni podaci su ovdje. I sada se postavlja pitanje što će biti sa sljedećom godinom. E, hoće li, doći do neke vrste uravnoteženja? Hoćemo li koristiti podatke ICES-a od prošlog izvješća? Dakle, zanima me što komisija, mišljenje komisije vezano za budućnost e, ove problematike. Iznenadilo me ovo što je komisija rekla vezano za izlov skuše. za zemlju koja se u svojoj gospodarstvu toliko jako oslanja na ribarstvo, uvijek postoji interes za znanstvene informacije koje su na raspolaganju. I uvijek se nastoji loviti maksimum, odnosno do, onog maksimuma koje dopuštaju znanstvene informacije. s obzirom da su sada ove informacije ices postale javne i budući da dopuštaju vrlo visok ukupan dopušteni ulov, vidimo da su zapravo Island i Grenland smanjile svoju kvotu i svoj ta, tac Dakle, povisili su ga, ali ispod onog, one najviše razine koje dopuštaju znanstveni podaci. A prema ICES-u čini se da se dopušteni ulov gotovo udvostručio, a oni nisu išli do kraja tih mogućnosti. Dakle, ono što me čudi je to što je komisija iznenađena. I zašto je komisija iznenađena? Je li zato što su spavali? Može li nam komisija reći zbog čega nije anticipirala ovu situaciju i zašto nije anticipirala situaciju u kojoj će Grenland i Island povećati svoju kvotu s obzirom na znanstvene informacije, e, nove znanstvene informacije koje su na raspolaganju. Predsjednik kaže, evo, komisija bi sada, trebali bismo joj dati priliku da e, odgovori na ova pitanja. E, hvala lijepo. I hvala lijepo na ovim pitanjima. Jako je važno znati kakve situacije i kako razmišljate. Evo počet ću sa posljednjim pitanjem zato što je to ključni element u čitavom, čitavom ovom procesu. Mi smo iznenađeni, bili iznenađeni ovom odlukom, odnosno činjenicom da se odluka temelji na potpuno drugčijim parametrima u odnosu na onima iz prošlosti. Kažem da sam iznenađen zato što su e, Grenland i Island bili dio konzultacija koje su se provele ove godine u svibnju. Naime, oni su sudjelovali u konzultacijama i čak ako niste e, u okviru tog zajedničkog aranžmana, sve priobalne države i sve države koje, koje love, a to uključuje Rusiju, sustavno se pozivaju na te konzultacije. Dakle, svatko ima mogućnost izraziti svoje mišljenje, svoja gledišta, osobito kada je riječ e, o znanstvenim savjetima. I svi na ovim konzultacijama su pozvani, što više ohrabruje ih se, poziva ih se da iznesu svoje mišljenje o tome kako se stokovi skuše trebaju, kako se njima treba upravljati u budućnosti. budućnosti. Svijet nije savršen i nisu sve priobalne države i sve države koje love ujedno i potpisnice ovog sporazuma, ali svi su, svi su za istim stolom i svi imaju pravo reći svoje mišljenje o tome kako se treba upravljati ovime i kako se osobito svime time treba upravljati u budućnosti. Zašto sam iznenađen? Zbog toga što su te države bile prisutne na tim konzultacijama, predstavljale su svoje zemlje, službeno, službeno su predstavljale svoje, e, e, svoje države i ne samo da nisu poštivale ono što su druge države odlučile, već su povećale svoje kvote temeljem potpuno drugih parametara. I zato kažem da smo iznenađeni. A kada kažem iznenađeni, ublažio sam pravo osjećaj. Nije nam bilo drago to, da vidimo, nije nam bilo drago to što se dogodilo. Jer nakon konzultacija koje smo održali, države, članice koje su bile ondje prisutne bez ikakvih indikacija su donijele ovu odluku. Dakle, nisu nam ni na koji način e, dale naslutiti da će donijeti ovakvu odluku i doista mi je žao zbog toga. Jer proces, proces konzultacija je proces koji, u okviru kojega mi predstavljamo svoje vlade, govorimo o svojim namjerama i također dobivamo znanstvene savjete. Iako se oni ne slaže sa onim odlukama koje smo donijeli, očekujemo da će nam barem to vrlo jasno reći na tim konzultacijama. Dakle, nakon tih konzultacija oni su odlučile otići u drugom smjeru. Odlučile su Dakle, da će unatoč našoj odluci, vrlo teškoj odluci da, da primjenjujemo na ovaj ili onaj noćin takove, dakle, odlučili su um, već 2019. godine, a ne 2020. godine povećati kvote. Dakle, nakon tih, nakon tih konzultacija na kojima su donesene teške odluke, bili smo suočeni sa situacijom u kojoj su tri odluke donijele jednostranu odluku da povećaju kvote i da dovedu u pitanje sve naše napore, e pa to je nešto što nam nije bilo prihvatljivo. I upravo zato smo ne samo bili iznenađeni, već smo bili više nego razočarani ovakvim postupkom. vraćajući se na savjete u vezi tatova, mislim da je to spomenuto više puta, želim reći da je to veoma e, težak stok za procjenu od strane znanstvenika i u posljednjih nekoliko godina bilo je puno poteškoća da bi se pružio model koji bi bio dovoljno stabilan da pruži e, stalne znanstvene savjete u vezi ovog stoka. U tom smislu ICES je e, pružio značajnu pomoć u e, stvaranju tih modela i svjedočili smo velikim poboljšanjima u načinu kako se podaci obrađuju da bi se osiguralo da mi kao upravitelji imamo mogućnost e, ugodnijeg načina odlučivanja o vlastitom mišljenju u tom smislu. Vratit ćemo se u 2018. kada smo dobili savjet od ICES-a za 2019 koji je e, pružio određenu e, sliku o stokovima skuše. To je bilo minus 16%, a znanstvenici kažu da je to minus 43% u vezi tacova. ICES je prepoznao da je to model koji se treba dodatno procijeniti i na temelju e, tih savjeta i e, htjeli smo dostići stupanj iskorištavanja najvećeg održivog prinosa do 2020. godine i sjećam se točno da smo svi potpisali taj sporazum. ICES je ove godine dao nove savjete koji su pružili drugačiju sliku stokova skuše. I e, tu ću se dotaći prethodne točke. Bili smo suočeni s veoma teškom situacijom. Hoćemo li u potpunosti promijeniti najveći dopušteni ulov i, i temelj za kvotu ove godine ili ćemo pričekati još nekoliko mjeseci prije nego što se sastanemo za konzultacije za 2020. godinu i donesemo odluku o promjenu uh, taca. Kao što sam rekao, to je bila veoma teška odluka i odlučili smo se za stabilnost. Tom odlukom mi smo također odlučili značajno smanjiti najveći dopušteni ulov za skušu. Kao što sam rekao ranije, e, smanjili smo prekomjerni izlov na najveći održivi prinos za taj stok, što je otprilike 25% stoka. Ako ove godine e, donošenjem odluke da nećemo promijeniti tacove i ako Grenland, Island i Rusija odluče ne promijeniti kvote, stok bi bio veoma blizu najviših održivih prinosa već u 2019. godini. Ta odluka i taj cilj uh, je ugrožen jednostranom odlukom o uh, izlovu skuša. Tu se sada nalazimo. Što se tiče Rusije, to je bilo uh, također postavljeno pitanje, Rusiju ne tretiramo na drugačiji način. Rusija je bila relativno odsutna u konzultacijama u posljednjih nekoliko godina, a nedavno nam je bilo veoma teško pronaći pravi način komuniciranja s Rusijom. E, u sljedećih tjedana ćemo se sastati s njima, bit će e, naknadih bilateralnih e, komunikacija s Lusirom i E, nedavno nam je naznačeno da odbor može prisustovati budućim konzultacijama, posebice onim koji će se održati u listopadu ove godine za e, Haringu i Skušu za 2020. godinu. Kao što sam već rekao, razmatramo slanje slične komunikacije Rusiji kao što smo učinili za Grenland i Island. No ne mogu reći da je Rusija e, jednostavna za dogovore i posebice zato što smo imali problema u uspostavljanju komunikacije s Rusijom. I na kraju e, bilo je pitanje o budućnosti i e, moram reći da je još rano za reći. E, prošli se sastala tehnička radna skupina koja je razmatrala parametre, podatke i modeling za savjete koje ćemo primiti kroz nekoliko tjedana za 2020. godinu i za najviši, najveći dopušteni ulov. Bilo je naznaka da se oni neće značajno razlikovati u pogledu elemenata koje smo primili za ovu godinu, e, no ne očekujem raspravu bez znanstvenika. Neka dođu, neka nam pruža savjeti jer mi kao upravitelji tih stokova imamo obvezu donošenja odluke na temelju tih podataka. Ostavimo im još malo vremena da finaliziraju svoju ocjenu. E, naravno, za mene je veoma teško reći vam o dodatnom elementu, jer nisam znanstvenik, no mislim da je to veoma zanimljiva stavka koju trebamo razmotriti. E, savjet očekujemo krajem rujna, početkom listopada i tada ćemo krenuti u postupak e, kada ćemo trebati donijeti odluku za 2020. godinu u vezi najvećeg dopuštenog ulova. Hvala. Hvala gospodinu Donatela. E, članovi odbora e, sastao sam se s predstavnicima e, irskih ribara u zadnjih godina, nekoliko zadnjih tjedana i to predstavlja zapravo 70% izlova skuše. Oni su zapravo bili veoma kritični u pogledu komisije rekli su da je komisija Grenlandu i posebice Islandu dopustila da se izvuku e, s tim e, apsurdnim povećanjima e, izlova stoka i sada kažu da žele 140 tisuća tona, od čega će 60% doći iz međunarodnih voda. Kažu da je komisija bila veoma slaba u tom pogledu i da je žrtvovala njihove interese da bi došlo do sljedećeg 12-mjesečnog dogovora. To su naravno kritike koje ste mogli i očekivati. Također sam se sastao s islamskim predstavnicima, to je bilo jučer, i oni su naravno pružili potpuno drugačiju sliku. Oni su naglasili da žele formalni sporazum s Farskim otocima, Norveškom i Europskom unijom E, ali bi to trebao biti drugoročni sporazum koji se temelji na temeljima održivosti e, i poštivanju savjeta ICES-a i naravno poštivanju postojećih propisa koje Europska unija postoji koji do sada nisu nužno bili e, koherentni i u skladu sa savjetima ICES-a žele osigurati održivost i sigurnost za dugoročno razdoblje i otvoreni su za rasprave u pogledu udjela skuše Eh, oni su zapravo eh, spremni početi s raspravom od 21,5% eh, u odnosu na 11% koji su bili u razgovorima početkom 2014. godine. To je naravno veoma drugačija pozicija i mislim da bismo mi, odbor, ali i svi drugi htjeli vidjeti zaštitu interesa naših ribara i također želimo osigurati održivu, održiv prinos skuše za sve nas. Mislim da je to možda prilika gdje vi trebate upotrebljati najjače alate koje imate, e, govorim ovdje o sankcijama, e, da okupite ljude koji su e, nužni i naravno postoje druge opcije koje bismo trebali istraživati. Islandski predstavnici govorili su o povjerenju i naravno ako, ako to želite onda zajedno trebamo ostvarivati te ciljeve postoje i drugi problemi koje trebamo istražiti, e, primjerice slučaj haringe, drugih riba i možda bi tu mogli postići određene sporazume kao dio e, budućeg dugoročnog sporazuma o udjelu s kušem. Želite li to komentirati? Hvala. To je veoma kompleksna situacija koju ste opisali i mislim da u kontekstu skuše svakako smo se fokusirali na ovaj problem zbog e, razloga koje smo naveli. No naravno to nije jedini problem i svakako je točno da kada raspravljamo o skuši, e, raspravljamo i drugim vrstama ribe poput haringe. I e, naravno to je bila opcija i u prošlosti da imamo sveobuhvatni dogovor koji bi uključivao sve vrste, a ne samo skušu. Naravno, to se nije pokazalo veoma jednostavnim. Htio bih samo komentirati da je to pitanje skuše svakako, ali ne samo skuše, jer smo se fokusirali na ovaj problem i naravno u našem interesu je da imamo e, širok raspon dobrih odnosa s našim partnerima, ali e, potrebno je samo više od, e, od dvije strane i zapravo želim objasniti što smo do sada napravili, koji je naš pristup za budućnosti, no naši partneri kada ne žele surađivati vrlo je malo toga što mi možemo učiniti. Naravno, mi ostajemo otvoreni i sljedeće konsultacije dogodit će se u listopadu. Svi ste pozvani i nadam se da će se svi pojaviti jer je to veoma važan element za nas. možda ćemo na tom sastanku možda očekivati vaše izvješće po tom pitanju. Hvala. Gospodine Klajs, jeste li vi nešto željeli dodati? Hvala što ste nas saslušali. Želimo vam zahvaliti što ste nas pozvali i dali nam priliku da predstavimo naše mišljenje želimo nastaviti u duhu e, suradnju i istinske multilateralne dogovore gdje su sve zemlje dio sporazuma o skuši. To je naravno veoma važno. Veselimo se budućim e, pregovorima u vezi sporazuma o skuši koji isključuju sve strane gdje je svatko može e, dati svoj input. U konstruktivnom duhu nastavimo u tom smislu. Hvala gospodine Dolatela i vašim kolegama. Sigura sam da ćemo se vratiti na ovo i da ćemo ponovno čuti nešto od vas. Puno vam hvala. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda i želim poželjeti dobrodošlicu finskom ministru.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 thank you, Hvala vam kolege, počet ćemo sada. Htio bih poželjeti dobrodošću gospodinu jaju Lepi, ministru e, poljoprivrede i šumarstva u Finskoj, čiji portfelj također pokriva i ribarstvo. Za ovu razmjenu informacija skoro na pola puta e, predsjedanja Finske malo kasnimo jer mi je ministar pokazivao sliku najveće ribe koju je ikad uhvatio. 10 kilograma u vlastitom jezeru gotovo veličine njegove kćeri. Komentirao sam da možete učiniti fantastične stvari s Photoshopom ovih dana. So, minister, um, I can... I give you an introduction, but I, I think Prepuštam vam riječ. Doista mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje danas s vama da vam predstavim eh, program eh, finskog predsjedanja. Eh, za početak htio bih naglasiti koliko je važno za mene osobno eh, provesti ovaj dijalog i osigurati dobru suradnju između institucija eh, u problema koji se tiču ribarstva. Drago mi je što sam danas ovdje i što s vama mogu raspraviti sve vezano uz ribarstvo. Građani Europske unije izabrali su vas kao svoje predsjednike i to veoma nedavno. Stoga bih vam eh, htio čestitati na imenovanju i želim vam eh, svu sreću u vašem radu. Veoma cijenim eh, vaš rad u ovom odboru jer doista igrate ključnu ulogu jer ste u mogućnosti braniti interese građana interese ribarstva i naravno braniti zajedničke europske vrijednosti. Ovo saslušanje fantastičan je primjer konstruktivnog angažmana i otvorenosti koji želimo promovirati tijekom finskog predsjedanja. Gospodine predsjedavatelju, članovi odbora. Prvo reći ću nekoliko riječi o prioritetima finskog predsjedanja. A potom Um, ću se dublje dotaći uh, tema koji su uh, vezane uz um, portfelj vašeg odbora. Program finskog predsjedanja kao prvo uh, želi um, nastaviti s borom protiv klimatskih promjena i poštivati zajedničke vrijednosti Europske unije. Nadalje, Željeli bismo poboljšati e, sigurnost, stabilnost i također e, učiniti Europu e, društveno združenijom. Zalažemo se za održivost, otvorenost i dobro upravljanje. Imamo nekoliko problema s kojima se trebamo suočiti iz, eh, iz pogleda budućnosti za kojima želimo definirati rješenja. Jedno od glavnih problema je pronaći ravnotežu eh, za nadolazeći višegodišnji financijski okvir. Da bi, trebamo osigurati eh, da pokriva tradicionalne načine financiranja i buduće izazove. Sljedeći VFO je, će naravno imati utjecaja i na ribarstvo i na zajedničku ribarstvenu politiku. Što se tiče ribarstva, naše, e, naše predsjedanje doista će biti zaposleno u, u tom pogledu. Kao prvo htio bih naglasiti da učinkovita suradnja između institucija kao i posvećenost ciljevima zajedničke ribarstvene politike su koherentna uporaba e, najnovih znanstvenih podataka koji će nam pomoći da ostvarimo najbolje moguće rezultate u pogledu e, ribarstva, ribara potrošača i ribarskih stokova kao i okoliša. Kada govorimo o kvotama, htio bih vas podsjetiti da odluke koje su donesene u ovom e, pogledu od strane EU-a u posljednjih godina e, su pridonjale razvoju stoka riba i situacija se značajno poboljšala. Stokovi su se, e, stokovima se upravlja na temelju e, najvišeg održivog prinosa. I primjerice u istočnom e, Baltiku stokovi su se značajno smanjili i upravo zbog toga su potrebne određene mjere za očuvanje. Mi ćemo potvrditi e, ribarstvene mogućnosti u e, kada govorimo o Crnom moru, Sjevernom moru, Mediteranu i Sjevernom Atlantiku što se tiče najvećeg dopuštenog ulova. A također ćemo i prvi put, e, očekujemo zapravo od komisije da ponovno razmotri ribarstvene mogućnosti u Mediteranu. Što se tiče ovih odluka, finsko predsjedanje zapravo je posvećeno održivom upravljanju stokovima i do 2020. godine nadamo se da ćemo postići jedan od glavnih ciljeva zajedničke ribarstvene politike, a to je najviši održivi prinos. Zajedno ćemo intenzivno raditi sa svim državama članicama koje su u to uključene kao i komisijom da bismo osigurali da se najviše održiv prinos dostigne kada govorim o ribarstvenim e, mogućnostima u 2020. godini. Kao svake godine poštivat ćemo načela i e, ciljeve zajedničke ribarstvene politike, uključujući i donošenje odluka na temelju e, znanstvenih podataka i savjeta. VFO za različita e, područja zajedničke ribarstvene politike e, planovi koji su doneseni na europskoj razini također se upotrebljavaju kao alat jer osiguravaju dovoljnu razinu fleksibilnosti da, tako da je e, upravljanje ribarstvom održivo. Očekujemo da ćemo ove godine da će ove godine dodjela kvota najvećih dopuštenih ulova biti veoma teška s obzirom na najviši održivi prinos. Ove godine ima puno nesigurnosti u tom pogledu i neke stvari nemoguće procijeniti u ovom trenutku. Svjesni smo tih nesigurnosti i želimo se s njima suočiti tijekom predsjedanja. Sada nekoliko riječi o fondu Još jedan prioritet za nas je upravljanje fondom, što je zapravo pitanje koje je jako usko vezano uz VFO. Fond za pomorstvo i ribarstvo veoma je važan alat kojim se možemo koristiti za e, postizanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike i iz tog razloga želimo e, riješiti e, ovaj problem na sve moguće načine tijekom našeg predsjedanja bez nepotrebnih odgađanja. Naš cilj je e, finalizirati barem djelomično zajednički položaj e, na sastanku e, ministara pomorstva u listopadu. Također ćemo nastaviti sa konzultacijama između komisije, vijeća i parlamenta u trilozima. Nadamo se da ćemo s time stići što dalje tijekom našeg predsjedanja. Trenutno vijeće provodi detaljnu analizu e, prijedloga komisije koji je vezan uz e, kontrolu ribarstva i pokušava ažurirati e, zakonodavstvo kada govorimo o kontroli ribarstva. I da je pojednostaviti propise na taj način da možemo olakšati administrativni teret kada govorimo o pomorsu i ribarstvu. E, analiziramo prijedlog na tehničkoj razini i e, želimo što dalje napredovati s tim tijekom predsjedanja. Naravno, naši resursi su e, ograničeni u tom smislu. U tom kontekstu želio bih naglasiti koliko ozbiljno Finska shvaća problem odgovornog ribarstva. Naravno, bit će veoma teško boriti se protiv nezakonitog ribarstva jer je ono veoma štetno za održivost stokova riba i borba protiv nezakonitog ribarstva veoma je bitna u smislu osiguravanja jednakog tretmana ribara i um, poštenog natjecanja ribara jer oni ribari koji poštuju pravila ne bi trebali biti ti koji pate od činjenice da uh, neki drugi ne poštuju ta pravila. U tom smislu Europska unija igra ključnu ulogu. Uh, u jamčenju te, tog poštenog natjecanja. Nadalje, e, organizacije upravljanja regionalnim e, ribarstvom e, imaju veliku ulogu jer pomažu u poboljšanju regionalne koordinacije, a istovremeno osiguravaju održivu uporabu stokova. Te organizacije za upravljanje ribarstvom na regionalnoj razini kao i međunarodne organizacije eh, alati su eh, kojima se Finska koristi za učinkovitu suradnju s Europskom komisijom i parlamentom. Za kraj volio bih reći da su prioriteti Finske, eh, finskog predsjedanja zapravo u ribarstvu. I još jednom bih vam želio zahvaliti na prilici da vam predstavim naš program, i veselim se zanimljivoj raspravi i pitanjima i komentarima koje možda imate. Hvala vam. Thank you, minister. Of course, we all understand that... Uh, Hvala, ministre. Naravno, i pred vijećem imate odgovornost nastojati postići konsenzus uh, i ostvariti napredak uh, u čitavom nizu predmeta ali naš odbor bi također e, zanimalo koliko vi kao osoba možete unijeti vlastiti entuzijazam u postizanje napretka i kako možete iskoristiti svoje e, nacionalne ciljeve kako biste usmjerili vijeće u određenom pravcu. No, to ćemo čuti u sljedećih sat vremena. Gospodin Mijamun, izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. I e, zahvaljujem također gospodinu ministru kojemu želim sve najbolje i sav mogući uspjeh tijekom predsjedavanja. Predsjedavanje će biti, kao što znamo, složeno, a osim toga održat će se i sastanci vijeća u jesen na kojima će se odrediti bi. Održivost je, kao što vidimo, bitna za finsko predsjedništvo, ali kada govorimo o održivosti trebamo razmišljati o socijalnoj i ekonomskoj održivosti i o održivosti ribarstva i tu ulazi u igru i ljudski faktor. A sigurno kada vi govorite o održivosti vodite računa i o tome. Fond je prioritet i za parlament. E, u travnju je mandat odobren i kada budete zaključili radove, vjerojatno u listopadu, trijalog će moći započeti nakon što se utvrde početna stajališta. Dakle, želimo ambiciozan fond e, na kojemu neće biti rezova, jer nam predstoje veliki izazovi. Dakle, ne želimo nikakve rezove i ne želimo da ako dođe do Brexita, dođe posljedično i do rezova za fond za ribarstvo, jer znamo kakva je već situacija u vezi sa reformama. Dakle, ne želimo nikakve rezove koje bi eventualno predložila komisija. Htio bih e, iskoristiti vaše prisustvo, gospodine ministre, kako bih e, naglesio još jednom važnost e, sporazuma o ribarstvu, održivom ribarstvu sa trećim zemljama u studenome, ako ne griješim, e, istječe valjanost ugovora sa Mauritanijom. E, to je možda jedan od najznačajnijih ugovora u ovom trenutku sa jednom trećom zemljom, e, tako da bih vas pozvao da obratite pozornost na to kako bismo imali uredne, mirne i učinkovite pregovore. Mislim da će se vijeće odlučiti za predlaganje i produljenja roka za godinu dana kako bismo mirno imali i vodili pregovore. Tako da ćemo imati nekih godinu dana bez sporazuma. No, u svakom slučaju želim upozoriti na eventualni problem koji će se od užeka postaviti na granici sa Mauritanijom, odnosno blokada kamiona koji dovoze svježu ribu. Riječ je o 11 španjolskih ribarskih brodova i to je pitanje kojima sam se obratio i e, povjereniku Veli. Pregovori su započeli, ali blokade su još vrlo česte što e, zainteresiranim flotama nanosi ogromne štete. Dakle, molim vas da tijekom vašeg predsjedavanja obratite pozornosti na to, jer to je i velike odjeknulo u javnosti, odnosno u mojoj regiji u Galiciji se o tome govori praktički svakoga časa. Zatim, 28. kolovoza se pojavilo još jedno pitanje što je također naišlo na veliko odiku u medijima u, u mojoj zemlji. I to nije samo čisto španjolsko, nego i europsko pitanje, odnosno u dodatak e, dva cites je uvrštena e, jedna određena vrsta, na španjolskom se to zove tiburon maraho, i to protivno znanstvenim preporukama. I to može stvoriti također i presedan. Uvrštenje te vrste u dodatak dva CITES-a, riječ je o komercijalnoj vrsti, nije potvrđeno niti od strane FAO-a, niti od strane tajništva CITES-a. Mm, tu ne postoje nikakve opasnosti od nestanka te vrste, a ova odluka je prouzročila velike učinke. I mene je iznenadilo što je Europska unija podržala zahtjev Meksika i drugih zemalja. To nije podržala e, niti, e, podržalo niti tajništvo od CITES-a, niti Japan, ni druge zemlje. Tako da me zanima zašto je donesena takva odluka, a to nisu čak niti učinili ministri za ribarstvo, nego ministri za zaštitu okoliša, a možda to čak nisu niti primijetili ministri ribarstva i poljoprivrede. Evo, o tome se dosta pisalo u medijima, naročito u stručnim glasilima. Tako da želim e, ukazati i na ovaj problem, a a to bi moglo dovesti i do e, bitnog presedana. E, gospodin Mijamon e, je spomenuo niz pitanja koja su meni potpuno nepoznata. Možda su nepoznata i vama, gospodine ministre. Možete li ikako reagirati na ovo? E, <laughs> vi ste ministar poljoprivrede i šumarstva, tako da su vam možda ova pitanja dosta nepoznata. Pa, uvaženi zastupnici, želio bih na početku reći nekoliko riječi o pitanju održivosti. Jasno je da e, održivost e, se tiče i ekonomskih i društvenih e, i ekoloških pitanja i to je i način na koji mi, mi na to gledamo u Finskoj. Finska želi snažno naglasiti da ćemo e, iznaći e, rješenje za pregovor o VFO-u. Došlo je do e, dosta suprotstavljanja što otežava iznalaženje rješenja i kao što je već rečeno više puta, imamo ciljeve za ljude, za poduzeća i za Europu. I to mora biti u ravnoteži. Dakle, ne možemo dopustiti da bude više zahtjeva, a premalo sredstava. To ne može tako ići. I to ja već odavno smatram, ali to je također pitanje za eh, šefove vlada i država. Ne mogu o tome odlučiti samo ministri poljoprivrede. I to će naravno utjecati na sve sektore, na sva područja politike. Tu trebamo iznaći pravu ravnotežu. Zatim, sporazumi s trećim zemljama. Slažem se, oni su izuzetno važni. Vijeće ima mandat za počinjanje pregovora o, o novom sporazumu sa Mauritanijom i to je nedavno usvojeno. Pratili smo pregovore sa komisijom i sada prioritetno želimo osigurati nastavak tog sporazuma jer je to u interesu i europske ribarske flote i to je pitanje od izuzetne važnosti, to je u potpunosti jasno. Zatim pitanje o CITES-u. Pa to je pitanje za ministra zaštite okoliša i to je povezano s njihovim portfeljem. Tako da mm, ne bih ulazio u to. To je pitanje za ministra zaštite okoliša. Hvala. Samo trenutak. Pa e, što se CITES-a tiče, dakle, e, ta riba nije slon ili žirafa, nego je to komercijalna vrsta. Doga se love milijuni tona. Tako da e, to nije pitanje koje treba razmotriti samo sa zališa zaštite okoliša. Da, to ima veze, ali trebaju situaciju nadzirati i vlasti koje su odgovorne za rebarstvo i to je komercijalna vrsta koja prema znanstvenicima nije ugrožena. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobrodošli, gospodine ministre. Želim reći da se slažem s time da tijekom vašega mandata svakako treba usvojiti fond e, za ribarstvo. To je nama od najveće moguće važnosti. Također, kao što ste vi rekli, u VFO treba uspostaviti ravnotežu, ali kao što vi znate, ovo je vrlo skroman fond. Možda je čak i najmanji fond među fondovima Europske unije. Tako da zapravo je potpuno neprimjereno predlagati ikakve rezove tog fonda. Osim toga, taj je fond višenamjenski. On je namijenjen razvoju plavog gospodarstva, politici oceana. Dakle, od njega se traži sve više i više. Mogu ovdje jedino ponoviti stav e, mojeg kluba koji se poklapa s onime što su rekli moji prethodnici, odnosno mi ćemo se usprotiviti rezovima na fond za ribarstvo u okviru VFO-a i borit ćemo se protiv toga. Kasnije ćemo govoriti o poljoprivrednom dijelu. Dakle, ovo je doista značajan prioritet I svake godine ćemo se morati e, baviti pitanjem takova i kvota i ove godine čini se da će to biti doista složena zadaća. No, imam nekoliko konkretnih pitanja. Koja rješenja predlažete za stanje stokova oslića u Baltičkom moru. Možda nije jednostavno dati odgovor na to pitanje, ali ipak bih htjela čuti vaše mišljenje o tome. Također me zanima vaše mišljenje ili mišljenje, odnosno stajalište Finske, budući da ona sada predsjedava Europskom unijom, o tome postoji li mogućnost da se na europskoj razini usvoji jedan jednoobrazniji pristup e, u vezi sa rekreativnim ribolovom. To jest u nadležnosti zemalja članica, ali ako želimo postići ciljeve zajedničke ribarstvene politike, bilo bi poželjno osvojiti jedan usklađeniji pristup na europskoj razini sportskom ribolovu. E, htjela bih čuti vaše mišljenje o tome. Znam da to nije jednostavno i da se vijeće suprotstavlja rasprave o tome na europskoj razini, ali ako želimo jedinstveni pristup, trebamo se također pozabaviti i pitanjem sportskog ribolova. Ja sam e, autorica izvješća o uredbi za ribarstvo i to je doista e, važno izvješće. Tu e, se zalažemo za pojednostavljenje i e, naglašava se važnost ciljeva zajedničke ribarstvene politike. Mi tu nastojimo ostvariti politički napredak e, jer je izvjestitelj promijenjen, ali ipak mi nastojimo u parlamentu ostvariti što veći napredak, a nadam se da će to biti i u vijeću. E, I na kraju želim reći da ja smatram važnima sporazume s trećim zemljama, naročito onaj s Mauritanijom. Zaključili smo sporazum sa Marokom, ali tu je i sporazum sa Gvinejom Bissau. Ovi su sporazumi ključni za europsku flotu i na njima treba raditi, treba bi ih e, zadržati kako bismo izbjegli pogoršanje uvjeta u kojima djeluje naša flota. Kao što smo rekli,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 Znao sam da ću dobiti teška pitanja na ovom odboru. Dakle, kada govorimo o osjeću bakalaru i srodnim vrstama, bitna je održivost i bitni su znanstveni podaci. Mi se uvelike oslanjamo na to i tu su ciljevi Finske vrlo jasni. Prikupili smo početne prijedloge, sada ih proučavamo. Kao što sam rekao, vodimo razgovore sa zemljama članicama, sa nadležnim institucijama, a kasnije ćemo iznijeti prijedlog o tome, dakle do kraja godine kada je riječ o tim e, sjevernomorskim vrstama i o kvotama za njih. Znamo da je taj stok problematičan. Kada je riječ o sportskom rekreativnom e, ribolovu, europski stokovi postavljaju velike izazove, naročito na regionalnoj razini. Postoje velike e, razlike između regija u pristupima i tu trebamo proučiti situaciju i vidjeti možemo li predložiti neki zajednički model. Postoje ogromne razlike između regija, tako da će to biti teško učiniti. Evo, mogu navesti jedan primjer iz Finske. A to je da imamo smrznuta jezera i da se čak i more povremeno smrzava u našoj zemlji, što drugdje nije slučaj. Naravno, to je e, pitanje zemlje za zemlju članicu. Tako da će zapravo biti teško uvesti jedan e, jedinstveni pristup ili model e, i e, za to su nadležne osim toga zemlje članice sada. Evo, samo kratko. Samo kratko. Možete li nam dostaviti realne podatke o sportskom ribolovu? Znamo da e, nije svugdje sve isto, ono što ste vi rekli o svojoj zemlji ne vrijedi za moju, tako da me zanima možemo li barem e, dobiti odgovarajuće podatke o tome, jer za sada ih nemamo. Dakle, evo, zamolit ćemo zastupnike da pitanja budu konkretne i kratka kako bi dobili svi priliku da postave pitanje gospođa Bilbao. Hvala. Hvala vam gospodine ministre na pregledu prioriteta finskog predsjedavanja. Fond će biti svakako jedan od najvažnijih izazova u ovom sazivu. Treba govoriti također o teškoćama koje se, s kojima se suočava ribarstvo u posljednjih nekoliko godina, a ovaj fond služi tome da se osigura i diversifikacija u priobalnim područjima i za zaštitu ribarstva i ribara. Neću sada duljiti o tome, ali htjela bih postaviti pitanje. Jeste li razmišljali o e, mogućoj sljedivosti proizvoda ribarstva. U Europskom parlamentu smo, s obzirom na probleme koji su se pojavili, radili na sljedivosti različitih proizvoda, tip e, mljekarskih proizvoda i e, mesnih proizvoda, ali nismo isto postigli u vezi sa proizvodima ribarstva. Jer Time zadovoljavamo i zahtjeve potrošača i štitimo njihova prava jer znamo što kupujemo i što plaćamo. To bi omogućilo određenim sektorima u rubarstvu koji nemaju velike kvote valorizaciju njihovih proizvoda. Osim toga, to su proizvodi koji se love održivim alatima i to je malo ribarstvo. U vezi sa sredozemljom rekli ste da ćete odrediti neka stajališta. Europski parlament je usvojio plan za upravljanje sredozemljem na temelju ribolovnog napora. Dakle, zanima me imate li već neke inicijative u tom smislu govorili ste također i u ukupnom dopustivom ulovu i htjela bih da to malo dopunite. Osim toga, parlament postavlja stalno jedno pitanje, odnosno zahtjeva poštivanje europskog zakonodavstva. Ovaj odbor i ovaj parlament žele iznositi prijedloge u vezi sa takovima, vodeći računa naravno o znanstvenim mišljenjima, znajući pri tome naravno da konačnu odluku donosi vijeće. No, je li moguć napredak u smislu transparentnosti i suradnje između vijeća i na kraju krajeva odbora za ribarstvo. Hvala. Hvala. Što se tiče sljedivosti, htio bih ovdje izniti jedan općeniti komentar. U posljednjih dvadesetak godina ja sam bio zastupnik u finskom parlamentu i pitanje, e, pitanje sljedivosti je pitanje koje sam stalno postavljao. Bio nam je stalno na dnevnom redu budući da smatram kako je to jako važno pitanje iz više razloga. Prije svega, potrošači trebaju imati pravo da znaju što jedu i potrošači naravno imaju pravo birati što će jesti a prije nego što izaberu moraju znati odakle hrana dolazi i tako dalje. No naravno, to je u interesu proizvođača i ribara. I njih bi trebala zanimati ova pitanja. Predsjednik i drugi rekli su kako je informacija jako važna da bismo donijeli pravi izbor. Stoga je jako važno osigurati dostupnost, jako je važno osigurati bolju dostupnost informacija kad je riječ o sljedivosti hrane, a hrana naravno podrazumijeva i ribu. Što se pak tiče uredbe o kontrolama u ribarstvu, naravno, uredba će biti obvezujuća što se tiče proizvoda ribarstva i ribarstva kao takvog. Dakle, jako je važno da države članice slijede i poštuju pravila. Mi imamo alate koje možemo iskoristiti kako bismo osigurali da se pravila primjenjuju i poštuju. I kada budem na saslušanju na odboru za poljoprivredu, uvjeren sam da će se to pitanje ponovno pojaviti. E, što se pak tiče takova, odnosno ukupnog dopuštenog ulova, Naš je pristup, baš kao što sam rekao na početku svog govora, da trebamo imati dobre odnose između institucije i da svaka institucija mora poštovati svoju ulogu i svoje nadležnosti e, koje proizlaze iz e, osnivačkih ugovora i to je ishodište svega. Ispričavam se, evo, ponovno ću početi. Dakle, što se tiče takova, finsko predsjedništvo će vrlo ozbiljno shvatiti ovo pitanje. Jako je tu važan e, dijalog između institucija i suradnje između institucija. Nama je to jako važno. Kako bismo donijeli odluke, ispravne odluke u ime Europske unije i kako bismo osigurali da Europska unija ostane konkurentna e, za dobrobit europskih građana. I finsko predsjedništvo želi naglasiti ova pitanja. E, također nam je potrebna stabilna politika. europskom Evropskom društvu potrebna je stabilnost i potrebne su nam stabilne okolnosti, stabilne okolnosti u kojima će europske tvrtke poslovati, a to naravno uključuje i poljoprivrednike i ribare, jer dobro znamo da su njihovi životi bili u više navrata i često uzdrmani. Dakle, zadržavanje stabilnosti je nešto što nam je izuzetno važno. Thank you, O'Sullivan, hvala lijepo predsjedniče i dobrodošli ministre Lepa. Ja vam želim jako puno uspjeha u vašem mandatu. Zeleni, odnosno naš klub zastupnika, pozdravlja naglasak koji stavljate na konvenciju UN-a o biološkoj raznolikosti i važno nam je da ste naglasak stavili također na održivost. Vi ste spomenuli sada i klimatske promjene. To je također jedno područje gdje bi bilo jako lijepo vidjeti Europsku uniju kao, kao globalnog lidera kada je riječ o ribolovnim resursima. Osobito kad je riječ o izazovu klimatskih promjena. Gospodine Lepa, ja se nadam da ćete u vašem mandatu ribarstvo tretirati ravnopravno sa poljoprivredom i šumarstvom. To nam je važno. Dakle, dva velika područja će biti takovi, odnosno ukupni dopušteni ulov za 2020. godinu, te način na koji će se EMFF raspodijeliti. Dakle, već smo razgovarali o budućnosti zajedničke ribarstvene politike i nadam se da ćete prihvatiti rokove i ciljeve koji su uspostavljeni i koji su određeni u toj politici. No, ono što nas brine su subvencije i na koji način su subvencije raspodijeljene i kako se dodjeljuju. Evropska unija je potpisnica nove politike Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma koji neke subvencije zabranjuje i to u kontekstu nedopuštenog ilegalnog ribolova i tako dalje. Pa me zanima što vi kanite učiniti po pitanju eliminiranja subvencija? i što, kakve, kakve su vaše stajališta vezana za prekomjerne kapacitete i prekomjerni izlov? I opet vezano za mogućnost Europske unije da postane lider. Mi smo potpisali i ciljeve održivog razvoja 14.6 i odlučili smo do 2020. godine ukinuti subvencije koje štete okolišu. Pa nas zanima što vi mislite o tome, koji su vaši komentari? kako biste vi izbjegli e, nepredviđene posljedice subvencija koje bi mogle stvoriti štetu. Dakle, ovi ciljevi i ovi rokovi, oni su već uspostavljeni u Uniji i, na međunarodnoj razini. I moje moj posljednji komentar vezan je za transparentnost. Gospodine ministre, imate priliku prisustvovati različitim sastancima u okviru pregovora, pa bih vas željela zamoliti da mi odgovorite što ćete vi učiniti za građane Europske unije kako bi im omogućili da im ti procesi i ti pregovori budu vidljiviji, da im budu bliži i da oni steknu dojam kako i sami sudjeluju u tim procesima.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 Ali što se tiče ove posljednje stvari vezano za transparentnost, najjednostavnije što možete učiniti jeste eh, eh, dati jednu deklaraciju da je finsko predsjedništvo, da je finskom predsjedništvo jako stalo do transparentnosti i jednostavno eh, vaši sastanci bi mogli biti web streamani, odnosno mogu, mogu ih se slušati na internetu i na taj način ćete osigurati transparentnost. Predsjedniče. Klimatske promjene. Prije svega nekoliko riječi o klimatskim promjenama. Moj ministarski portfelj tijekom finskog predsjedništva, a dakle moj portfelj uključuje poljoprivredu, šumarstvo, to je u jednoj moj portfelju u Finskoj. I naravno tu je i ribarstvo. dakle, moj portfelj ovdje će uključivati ribarstvo i prirodne izvore. Dakle, to su rješenja za borbu protiv klimatskih promjena i tog zajedničkog promjena, problema. Dakle, oni su, ključno je da prirodni resursi budu dio rješenja na problem klimatskih promjena. Dakle, sa novim tehnologijama, sa bioekonomijom, sa kružnim gospodarstvom, s novim tehnološkim informacijama, sve su to elementi rješenja. I stoga i ovaj sektor imat će veliki značaj. Naravno i sada ima velike značaje, ali u budućnosti će to biti još izraženije. I zato zajedno moramo staviti naglasak na ova pitanja. Već sam nešto rekao o MFF-u. Rekao sam nešto o sustavu subvencija. Neke kažu kako takvih subvencija ne bi trebalo biti, odnosno ne bi trebalo biti subvencija koje omogućavaju nezakoniti, nedopušteni ribolov i tako dalje. Dakle, nezakonito djelovanje može im poprimiti različite oblike. I zato moramo učiniti što god možemo da bilo, kakvo da bilo kakve nezakonite radnje budu iskorijenjene. To je pitanje pravosuđa. Dakle, ne, ribolov je doista nepošten prema onima koji love i koji se bave ribarstvom poštujući sve propise i sva pravila. Vi ste nešto također spomenuli vezano za EMFF i zahvaljujem vam što ste se dotakli tog pitanja jer ćemo se na njih vratiti ali nešto kasnije. A, nadam se da će to biti što je prije moguće. Učinit ćemo sve što je u našoj moći. Radit ćemo na promicanju dijaloga u svim smjerovima. I moramo pronaći pravi način naše suradnje. Finska se priprema za to. Dakle, već e, ostvaruje dijalog koji su model donošenja odluka danas u Europi, a taj model je što je otvoreniji i mogući. Yksi Još e, jedan mali dodatak e, vezano za ukupni dopušteni ulov za takove. Već sam to rekao, ali mogu ponoviti. Institucije imaju jako dobru suradnju, a to je jako važno za e, našu zajedničku ribarstvenu politiku. Stalno moramo koristiti znanstvene podatke jer, će, e, podatke jer će nam to zajamčiti najbolje rezultate za riblje stokove, e, za okoliš, za potrošače, za industriju. Vrlo važno pitanje također su mi jako važni ciljevi za najviše održivi prinos 2020. godine i tome ću posebnu pozornost pridati. Nisam čuo ništa o tome da se pregovori o tako otvore javnom nadzoru, odnosno javnoj kontroli, ali evo imate tri mjeseca da o tome razmislite. Molim vas, ugodno nas iznenadite. Gospođo Tomašić. Oh, ah, Gospođa Conte. Uh, can I um, Mogu li samo reći da imam još dva koordinatora, a onda imam šest uh, zastupnika koji su se javili za riječ. Sada ću zatvoriti, um, zatvoriti popis, nakon toga morat ću grupirati pitanja. Ja ću postaviti jednostavnija pitanja. Zahvaljujem ministru na današnjem razgovoru. U ovom e, europskom e, semestru predsjedništvo mora raditi na e, dva važna predmeta za ribarstvo, dakle mislim na Fond za pomorstvo i ribarstvo i za uredbu o nadzoru, control regulation. Zato me zanimalo i s obzirom na suradnju koju ste spomenuli prije, namirava li ovo predsjedništvo više slušati sektor ribarstva, a ne samo prihvaćati prijedloge Europske komisije. Provedba zrp p-a daje dobre rezultate na sjevernim morima, zahvaljujući mjerama koje primjenjuje između ostalog i Europska unija, a s druge strane stanje ribarstva na e, sredozemlju je vrlo loše. Tu nalazimo na ogromne poteškoće u cijelom sektoru. Podsjećam osim toga na to da je e, Sredozemlje je potpuno drugačije od ribolova na sjevernim morima i tu se treba pristupiti sa potrebnom diversifikacijom i uvažavajući također i diversitet na tom području i prisutnost malog ribarstva. Vrlo često naši e, ribari moraju ispuniti vrlo velike nesrazmjene zahtjeve za obavljanje njihove djelatnosti i to stvara velike poteškoće i u smislu novog zapošljavanja mladih ribara. Ne možemo dakle zanemariti socioekonomski aspekt usvojenih mjera. Dakle, trebamo uvijek e, voditi računa o trima stupovima održivosti, okolišu, socijalnim aspektima i gospodarskim aspektima. Hvala. kysymyksistä. Hvala predsjedniče i hvala na ovim pitanjima. taj široki i duboki dijalog sa institucijama koji želim naglasiti u okviru priprema za zajedničku ribolovnu politiku, ribarstvenu politiku. Naravno, države članice dubinski ona široko razgovaraju o nekim važnim pitanjima i tu je uključena i komisija. Tri kriterija za održivost. Uvijek treba zajedno razmatrati. Oni predstavljaju jedan skup. Oni su srž održivosti. Ne možemo jedan od tih čimbenika izdvojiti. Svo, sva tri stupa treba sagledavati zajedno. Primijetio sam da se u javnoj raspravi e, naglasak stavlja obično na jedan aspekt održivosti, čime se stvara jedna narušena, iskrivljena slika situacija. Jedino e, holističku sliku i cjelovitu sliku možemo imati samo ako gledamo sva tri aspekta održivosti, dakle ekološki, ekonomski i socijalni aspekt. To se mora zajednički sagledavati, to je jedan entitet. I to treba uvijek naglašavati. To su doista stupovi održivosti i to je temelj za sve što, to je temelj svega što Finska čini. Gospođo Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, nakon što smo uspješno završili postupak višegodišnjeg plana za pridenne stokove zapadnog mediterana, zanima me da li ćete tijekom vašeg predsjedanja započeti s postupkom višegodišnjeg plana za pridne stokove za Jadransko more E, isto tako me zanima, ne znam da li sam dobro razumjela, ali da rekli ste da u vašem predsjedanju da ćete ponovo razmotriti ribarstvene mogućnosti u Mediteranu. Pa me doista zanima ako ste tako rekli e, što ste mislili s time. Hvala lijepo. So kao što svi znamo, problem Jadranskog mora se razmatra u vijeću i pitanje je doista želite, namjeravate li ga riješiti tijekom e, finskog predsjedanja? Ili ćemo jednostavno pustiti da taj problem ostane neriješen do idućeg predsjedništva? Možete vidjeti kako vijeće na licu mjesta sastavlja politiku u vezi Jadranskog mora. E, članovi odbora, e, vidim da je ovo veoma zapravo izazovno pitanje i kada govorimo o Jadranskom moru još uvijek razmišljamo o tome što ćemo učiniti po tom pitanju. Nemamo dodatnih informacija u ovom trenutku, no kada govorimo o zapadnom Mediteranu, uh, u tom smislu pokušat ćemo pronaći rješenje i trudit ćemo se imati dijalog i iznaći rješenje, no naravno postoje mogućnosti da i u tom smislu dosegnemo naše ciljeve. Um, Smatrate li da će vijeće raspravljati o Jadranskom moru između sada i Božića? Mislim da nas taj odgovor sve zanima. E, dragi predsjedniče, kao što sam e, rekao, to pitanje je trenutno malo zapelo i ne mogu biti precizniji u tom smislu kao finac mogu reći da ćemo mi svakako pokušati riješiti taj problem. Jako dobro. Izvolite, gospođo Tomašić. E, gospođo Tomašić je izvijestite za to pitanje. From Croatia, of course, I'm very interested in Adriatic Sea. Budući da sam iz Hrvatske, zanima me Jadransko more. Ali Jadransko more je vrlo e, maleno, a vama stvara velike potroškačima, pa me zanima zašto. Maybe it's a long way from Finland. Možda je to daleko doista od Finske. Mislim da je to veoma dobro pitanje, a nisam sigurna da ćete moći na njega odgovoriti. Želite li pokušati ili možda ipak ne? Naravno, moram pokušati odgovoriti na sva pitanja. Reći ću ono što sam već spomenuo. To je nešto što trebamo doista pomno proučiti treba obratiti pažnju na ovaj problem, a on je zapravo u potpunosti zapeo i moramo moći iznaći rješenje na jedan ili drugi način, no trebamo pričekati i pronaći kompromis. Gospodine Vandalin. Dobrodošli, gospodine ministre. Imam pitanje. I zapravo imam jedan zahtjev. trebamo raditi prema održivosti, to treba biti ključna točka, no postoji puno država članica koje trenutno imaju planove u europskim vodama. Primjerice u Njemačkoj e, postoje određeni planovi, u Nizozemskoj i za oni grade dodatne e, farme vjetroelektrana također i u Njemačkoj. Kako ćete obratiti pažnju na to u e, smislu interesa ribara? Postoji jako puno farmi vjetroelektrana koji utječu na riblje stokove i hoćete li zapravo obratiti pažnju na interese ribara u tom smislu? Treba obratiti pažnju na vjetrenjače i e, na mjesta na kojima će se farme vjetroelektrana zapravo i postavljati. Želio bih od vas čuti dijelite li našu zabrinutost i e, moja druga točka, e, neću govoriti o Brexitu, no ako dođe do scenarija no deal u, u Brexitu, od vas ću zamoliti da e, branite naše ribare. nemojte dopustiti da se zanemare interesi naših ribara zbog drugih interesa. Industrija energije u e, usporedbi s, industrijom ribarstva u slučaju Brexita. Gospodine Trepsik. Gospođo. E, hvala predsjedavajućem. E, ovo je naravno bila veoma važna točka za nizozemsku. Jučer čuli smo da četiri velika ruska broda zapravo ribare u našim vodama pod nezakonitom zastavom. Ne znam jeste li toga bili svjesni. Mm, oni ne dolaze preko noći, naravno. Govorimo o održivom ribarstvu, no jeste li znali da se to dogodilo? Možda se trebali dati jasan signal, eh, objasniti. To su Rusi koji se koriste zastavama drugih zemalja i pod njima ribare. Znate što kvote znače za ribarstvo i pošteno ribarstvo. Mogu se složiti e, što smo rekli o, o rekreacijskom ribolovu i trebamo harmonizirani pristup u tom smislu. To je veoma važna točka, no htjela bih odgovor na ovo pitanje o Rusima. Hvala vam što ste to spomenuli gospodin Gonzales Kosares. Hvala predsjedniku i hvala ministru što je došao u naš odbor. Kao ministar e, poljoprivrede i šumarstva jasno je da je vaša prisutnost ovdje veoma važna. Gledajući program finskog predsjedanja, e, vi podržavate održivost, no nije u potpuno jasno koje politike su uključene za ribarstvo. Više ljudi spomenulo je fondove za ribarstvo, no ja bih htio razmotriti pitanje sporazuma koji su još u tijeku. Oni su zapravo ključna točka za socijalnu održivost. Govorili smo o Galiciji, govorili smo o Gvineji Bisau, Mauritanijom i uh, uzimajući u obzir sve što se događa, odbacivanje je spriječeno. Tu također imamo štetu, postoji, postoje gubici za galicijske ribare i tako dalje. Također bih htio razmotriti sporazum s Marokom. Malo me iznenadila činjenica da se mm, spominje novo pitanje e, koje nismo imali ranije. Svjedočili smo e, zabranu e, ribarenja za ugoticu pučinku za određeno razdoblje i mislim da je to zapravo nedopustivo. Ako želimo imati sporazume o održivosti i e, razvoju suradnje s trećim zemljama, ne možemo prihvatiti pristup koji mijenja te e, sporazume na jednostranoj bazi. Željeli bismo naglasiti važnost vijeća e, i njihovih pregovora i njihovog e, ustrajanja u smislu sporazuma u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala gospodine predsjedniče, hvala ministre. Ovdje se više puta govorilo o ekološkoj, ekonomskoj i socijalnoj održivosti. Doista mi je stalo do ekonomskoj i socijalne održivosti jer dolazim naime iz Sicilije i mnoge mjere su dale prednost ekološkoj više nego ekonomskoj i socijalnoj održivosti. Nadam se dakle da će se posvetiti velika pažnja ekonomskoj i socijalnoj održivosti za razliku od one ekološke. A imam još dva pitanja koja se tiču uredbe o nadzoru. Je li prvo čitanje među prioritetima predsjedništva i slaže li se ministar s time da nužno treba pojednostavniti sustav nadzora u području ribarstva bez nametanja dodatnih administrativnih opterećenja i upitnih mjera poput uvođenja CCTV-a na ribaricama radi nadzora ribarenja jer su to vrlo skupi uređaji i e, nisu isplativi našim e, ribarima. E, i također e, s obzirom na privatnost radnika. I kada je riječ o fondu, zanima me jesu li predviđene gospodarske mjere kako bi se omogućilo moderniziranje ribarica. To ne znači naime samo povećanje ribolovnog napora, nego znači također da se time može omogućiti i ribarima i radnicima odgovarajuće uvjete rada. Sorry, I beg your pardon. I must use the microphone. Oui, monsieur le ministre et président. Gospodine ministre, hvala lijepo. Bez vraćanja na intervencije na javljanja mojih kolega, ja bih željela nešto reći o malom obalnom e, ribolovu, osobito u udaljenim regijama, ali i na sredozemlju koje predstavlja veliki ekonomski ulog. Ta vrsta ribolova jako je dugo zanemarena u europskim politikama i ja mislim da je to prvi ribolovo koji je pogađen, dakle da je to ribolov koji je najviše pogođen nezakonitim e, radnjama, a također je pogođen i starenjem flote i industrijskim izazovima. Dakle, pogledajmo samo primjer gette. Dakle, tu smo prije nego što smo potpisali e, taj ugovor, mi smo e, prioritet stavili na zaštitu naših mediteranskih resursa. Dakle, mali priobalni ribolov je doista u mnogim zemljama ključan za stvaranje radnih mjesta. Dakle, što vi namjeravate učiniti kako biste uspostavili ekonomsku ravnotežu? Kao što ste sami rekli, tu treba razmotriti i ekološku ravnotežu te aktivnosti. Hvala. Gospodine Bartola. Dobar dan svima. Gospodine ministre, hvala vam na početku na dolasku pred naš odbor na ovaj e, dijalog o e, prioritetima vašeg predsjedništva i o izazovima s kojima će se Europska unija suočavati u sljedećih šest mjeseci. Ja u odnosu na vas dolazim e, sa drugog kraja Europe, dolazim e, sa Lampedusa, jednog malog e, otoka blizu Sicilije. Inače, Sicilija ima 1500 km obale, 14 otoka i stotinu ribolovnih pristaništa. I ribolovni sektor ostvaruje godišnji promet od 300 milijuna eura. Sicilijanska flota je, e, e, raspolaže sa 175 ribarica i predstavlja 70% e, u mjeri od 70% je to malo ribarstvo, dakle to je bitno za lokalno stanovništvo, a također e, ribolov i ribarstvo na našoj obali uživaju veliku tradiciju i povijesno. Međutim, taj e, sektor e, trpi goleme gubitke u posljednjih nekoliko godina oslijed takova, što je svakako sustav prilagođen atlantskom ribolovu, ali na sredozemlju to dovodi velika ograničenja, naročito na jugu Italije gdje postoji u velikoj mjeri malo ribarstvo i koje e, lovi sezonske vrste. Drugo što e, mislim e, da treba spomenuti je pitanje prave prekogranične suradnje na sredozemlju i da jer je e, smanjenje europske flote na sredozemlju pred e, povećanjem flote afričkih zemalja dovelo do e, uništavanja sokova i također velikih gubitaka u obalnim zajednicama. Dakle, samo zajedničkom politikom suradnje i upravljanja e, resursima možemo ostvariti konkretne i trajne rezultate, omogućiti i održivo i racionalno korištenje stokova. U tom smislu suradnja sa Unijom za sredozemlje i konferencijom e, perifernih e, priobalnih regija moći će igrati ključnu ulogu u budućnosti u smislu prekogranične suradnje. Molim vas da prijeđete na pitanje. Evo, završit ću. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Evo, ja se nadam da će se ostvariti snažna suradnja sa Europskom unijom i sa finskim predsjedništvom kako bismo pomogli malim ribarima i njihove djelatnosti i kako bi se ciljano usmjerilo mjere za e, zemlje koje se nalaze na sredu zemlju i koje također se moraju suočavati sa afričkom flotom. Nedostaje nam pitanja. Dajem vam riječ. Hvala, gospodine. Dragi članovi odbora, hvala vam na ovim odličnim pitanjima i veoma konkretnim pitanjima. Pokušat ću dati se od sebe i odgovoriti na njih. Počnemo s farmama vjetroelektrana. Da, želimo se riješiti fosilnih goriva s jedne strane, što oni naravno uzrokuju klimatske promjene i upravo zato trebamo nove izvore energije. Različite izvore energije koji ne stvaraju štetne emisije. No, naravno, trebamo razmotriti eh, i utjecaj na okoliš u smislu ribarstva. I to je nešto što bi također htio naglasiti svim državama članicama kada ćemo pokušati naći rješenja. Znamo da postoje negativni učinci, to je veoma jasno, no trebamo učiniti te e, procjene. Potom pitanje o Brexitu. Da, jučer na večer imali smo određene vijesti. Sve su mogućnosti dalje otvorene, a predsjedništvo, predsjedništvo ne može još uvijek reći što će se dogoditi u budućnosti e, kako će se odluke donijeti na razini e, vijeća, država članica i drugih institucija. U ovom trenutku naravno i dalje čekamo Ujedinjenu kraljevinu i njihovu odluku. Finska je veoma svjesna činjenice da Brexit ako se dogodi će imati nevjerojatan utjecaj na ribarstvo, e, kvote i politiku, to je veoma jasno. No ribarstvo je dio šireg paketa za Brexit. I Finska će tijekom svog predsjedništva sagledati različite mogućnosti Brexita Pripremili smo se za različite scenarije i spremni smo analizirati eh, različite metode ribarstva zajedno s institucijama. No, to je sve što mogu reći. Nitko ne zna što će se dogoditi, no želim naglasiti da smo se pripremili za različite scenarije što se toga tiče. Sljedeće je bilo pitanje o nezakonitim ruskim ribarskim aktivnostima. Jasno je da su sve nezakonite ribarske aktivnosti, uh, da ih treba ozbiljno shvatiti i da treba otkriti što se zapravo događa. To je potpuno neprihvatljivo. Uh, sporazumi s trećim zemljama koji nam predstoje, e, naravno pokušavamo i dalje proširiti te sporazume i ribarstvene mogućnosti. Kada govorimo o sporazumu s Marokom i e, problemu, nismo toga bili svjesni i to je vrlo bitan dijalog. No glavno pravilo je da želimo proširiti e, sporazume o ribarstvu kada govorimo o trećim zemljama. Potom pojednostavljivanje u nadzoru ribarstva, odnosno uredbi o nadzoru ribarstva, da to je jasno. Trebamo imati učinkovite mjere koje će biti e, financijski učinkovite i e, dio paketa Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u podržavanju tih ribarica. To ćemo analizirati u tom smislu. Nakon toga slijedi ravno teža ribarstva i zarade. Kao što sam već rekao, to je veoma važno pitanje i u nekim zemljama vidimo da su ribari sve stariji, nema novih ulaza u to područje i to tu imamo još puno posla. A posljednje pitanje vez, bilo je vezano uz malo ribarstvo i prepoznali smo taj problem. Pokušat ćemo iznaći rješenja za to pitanje, a upravo ta prekogranična suradnja na Mediteranu, ali i u drugim dijelovima gdje te treće zemlje dotiču europsku granicu. Znamo da je za Finsku to slučaj, znamo to općenito sa sjevera. To je um, zapravo pitanje koje moramo više saznati, više ga proučiti i e, pronaći ispravne sporazume u tom smislu da bi se osigurala profitabilnost ribarstvenih aktivnosti i tri stupa održivosti. Hvala, ministar je odgovorio na puno pitanja u kratkom vremenskom razdoblju. Želi li netko odgovoriti? Eh, Gospođa Šajepirik, hvala gospodine predsjedniče. proslijedit ćemo ono što imamo o ruskim brodovima. Drugo, a to je važno, vi ste e, ministar za poljoprivredu i ribarstvo i imamo isti resor u Nizozemskoj. Govorimo o slobodno trgovinskim sporazumima, a onda govorimo i o klimi. Ja sam bila glasnogovornica također za pitanja zaštite okoliša i u članku drugom sporazuma o suzbijanju klimatskih promjena treba, e, stoji da treba osigurati sigurnost hrane i ribarstvo je dio toga. Da, klima je važna, okoliš je važan, svi to znamo, ali riba je zdrava i to je važno. Dakle, ovaj parlament će morati nešto predložiti u tom smislu. Ja sam za to da se bavimo klimatskim promjenama, ali isto tako se moramo pozabaviti i e, hranom. Okay. Point, point, point made, I think. Mislim da ste jasno rekli ono što ste htjeli reći. Hvala ministre. Evo, ako dopustite, imam dvije napomene. Prva je da ste iznijeli obećanje u vezi sa takovima i postizanja najvećeg dopustivog prinosa, e, odnosno državog prinosa u vašoj politici. Znamo da za sada smo još daleko od tog cilja. Sastanak u prosincu će biti posljednja prilika da e, se pripremamo za sljedeću godinu i vi ste rekli da ćete iskoristiti osobni utjecaj e, za to da se zemlje članice drže znanstvenih preporuka i to će biti ključno. Drugo, možda smo se malo olako osvrnuli na pitanje otvorenosti i okolnostima u kojima će se održati e, sastanak u prosincu. Možda će se donositi na sastanku uredbe ne toliko o zakoni i tražena je otvorenost za javnost. Na svakom mm. slučaju to jesu zakoni i e, naravno to načelo se treba e, primijeniti svugdje. Vi ste se osobno založili za otvorenost, ali što će značiti to osobno zalaganje ako se u najmanju ruku ne predloži da vijeće treba održavati otvorenije sastanke pri donošenju ovakvih odluka? Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä tarkennuksista vielä, vielä Hvala vam na ovim pitanjima. Jasno je da nikome ne možemo dopustiti da se izvuče nekažnjeno. Slažem se da je sigurnost hrane od izuzetne važnosti i da te treba o tome voditi računa. Naravno, ribarstvo je jedan dio sigurnosti hrane, kao što je to i održiva poljoprivreda, održivo ribarstvo i slično. To je izuzetno važno. Ono što je predsjednik rekao o znanstvenim savjetima, pa na to se upravo snažno oslanjamo i tu treba postići politički konsenzus jer inače nećemo moći postići sporazum e, o kvotama, ako zato ne bude političke volje. Finska se zalaže za to i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo unaprijedili rad na tome. Naravno, to će biti sve temeljem znanstvenih savjeta i uz uvažavanje održivosti. Naravno, Finska se zalaže za transparentnost, za otvorenost i poštujemo podjelu ovlasti između institucija i ugovora. To je naše polazište. I mi ćemo tu transparentnost odvesti što budemo dalje mogli. A naravno to bi svakako koristilo svima. Da, otvorenost svakako koristi svima. Hvala vam ministre, hvala vam na dolasku i mnogo sreće tijekom e, sljedeća tri i pol mjeseca predsjedavanja Europskom unijom. Hvala, vidimo se u 14.30.